2017. godine. Nadalje, jučer je predsjednik najavio tumačenje e, pravila 5 s točke e, pravila e, i pravila 210a pa, poslovnika parlamenta koji je predložio odbor za ustavna pitanja. Budući da